beginning. I speak Dobar dan, evo ja ću govoriti španjolski. Prvo da vas obavijestim da će sljedeća točka biti dakle zajedno, zajednička u suradnji s izaslanstvom za odnose s Indijom. Najprije ćemo čuti izvještaj o posjetu izaslanstva u Indiju od 15. do 18. ožujka. Ova je rasprava i tekako potrebna u ovom trenutku, s obzirom na to da je jedno izaslanstvo iz e, Indijskog parlamenta upravo u posjetu Europskom parlamentu. Ti su posjeti bitni radi uspostavljanja i jačanja veza između parlamenta nakon izbora i u Indiji i u Europskoj uniji. S naše strane mi bismo voljeli vidjeti aktivniju suradnju koja će uzimati u obzir interese naših naroda. Moramo raditi zajedno kako bismo e, radili na stvorenju naših ciljeva e, i baviti se globalnim problemima i zajedničkim interesima. Najprije ću dati riječ gospodinu Jeffrey Van Ordenu, on je predsjednik izaslanstva za odnose sa Indijom, da nas obavijesti o, svojem posjetu i rezultatima e, misije. Eto, izvolite, imate desetak minuta. Thank uh, Hvala vam. Imate potpuno pravo. U posjetu nam je gospođa Simitra Mahajan, koja je mm, predsjednica Donjeg doma Indijskog parlamenta. i imat ćemo, e, mi izaslanstvo ćemo imati sastanak sa e, gospođom predsjednicom sutra. I svi ste e, dobrodošli baš kao i uobičajeni članovi izaslanstva. Da, bili smo u Indiji od 16. do 18. ožujka ove godine. Bilo je to prvo izaslanstvo koje je otišlo u Indiju nakon nekog vremena i u skladu sa mm, pravilima parlamenta. Misija je bila kratka i e, sudjelovao je mali broj sudionika. Dakle, bio sam ja, dvije potpredsjednice, gospođa Gil i gospođa e, i još troje e, članova oslanstva. Predstavljali smo četiri političkih skupina iz parlamenta. Sve u svemu mislim da je ovo bio vrlo dobar i vrlo koristan posjet. A da vam poslije stavim malo u kontekst. Sjećate se da nije održan summit između Indije i Europske unije već dugi niz godina i da sporazum o slobodnoj trgovini, to jest bilateralni sporazum o trgovini i ulaganjima, čiji su pregovori oko kojega su počeli e, prije sedam godina, ali sada su pregovori dospjeli u jedan e, zastoj. Nije ostvaren veliki napredak u pregovorima oko tog e, sporazuma. Kada smo mi planirali tu misiju, htjeli smo unijeti malo pozitivne energije u taj odnos između Europske unije i Indije i nadali smo se da ćemo doći odmah nakon samita koji se treba održati 16. travnja. Uglavnom, da skratim priču. Bio je tu čitav niz faktora. Službeno, e, Indija je otkazala summit, ali Indija je to učinila e, zato što je smatrala da je Evropska unija predugo odugovlačila sa potvrdom datuma samita i vodi se i rasprava zašto se toliko odgađalo s potvrdom tog datuma a sve to možda čak i povezano sa kontroverzom talijanskih vojnika koji su u Indiji vojnika talijanske mornarice Tako da to je pitanje koje utječe na odnose. Kada smo otišli u Indiju, nisam planirao o tome razgovarati, zato što sam znao da su to osjetljiva pitanja, no odmah na samom početku sastanka u Deliju, tamo smo se sastali sa predstavnicima tiska i svi su pokazali veliki interes uh, zašto summit, zašto se summit ne održava i zašto je otkazan. To je dakle bilo to je je bilo zato jako važno. Nastavili smo sa misijom, čuli mišljenja predstavnika Europske unije u Delhiju, te e, mišljenja veleposlanika naših zemalja članica u Delhiju. Pitao sam i njih e, je li netko njih pitao ili iskomunicirao s njima to otkazivanje samita i oni su zapravo vrlo ljutito odgovorili da nisu uopće kontaktirani o tom pitanju. Tako da čuli smo njihova mišljenja o odnosima s Indijom, o vladi eh, premijera Modija nakon godinu dana nakon preuzimanja vlasti, zatim eh, odnose Indije i regionalnih susjeda, shvaćanjem Europske unije te čitav niz drugih aspekata. Razgovarali smo i o demografskom izazovu u Indiji. Naime, Indiji svakih mjesec treba jedan milijun novih radnih mjesta. To je stvarno veliki izazov i mislim da kada to čujemo onda i naše probleme malo stavljamo u jednu drugu perspektivu. Posjetili smo i Lok Sabnu, to je donji dom parlamenta, sustreli se sa predsjednikom i prenio sam gospođi predsjednici poziv našeg predsjednika i eto, ona je pozitivno odgovorila i došla. Ne samo to, već sam čuo da se radi e, na uspostavljanju grupe prijatelja u Loksabli, dakle donjem domu, sa Europskim parlamentom. Tako da, eto, je to jedan korak napred. Zatim smo se e, sustali, susreli sa odborom e, za vanjske poslove. E, gospođa je bivša zamjenica glavnog tajnika. Tako da i s njom smo razgovarali i bio je to vrlo interesantna rasprava. E, razgovarali smo i sa brojnim predstavnicima vlade. I vidjeli smo ih u e, akciji, tako, tako reći. Dakle, susreli smo se sa ministrom Najdom, on se bavi sa dakle, suzbijanjem siromaštva i stambenim zbrinjavanjem te e, sa ministrom Gatkarijem, on je ministar za cestovni promet, e, autoceste i e, prijevoz. Razgovarali smo o mogućim prilikama za suradnju i za ulaganju, ulaganja. Isto tako smo se susreli sa ministrom za vanjske poslove, to je gospodin Kumar Singh i on ima vrlo pozitivan stav oko našeg odnosa. Imali smo vrlo interesantnu razmjenu mišljenja s njima. Isto tako smo se sastali sa zamjenikom nacionalnog savjetnika za sigurnost. S njima smo razgovarali o regionalnim sigurnosnim izazovima i u tom kontekstu sam spomenuo mjere protiv piratstva. Neke od tih mjera se poduzimaju. I ono što su oni odgovorili jest dakle da crvena linija za operacije piratstva, oni, su, oni smatraju da je proširena previše na istok i zapravo sada doseže granice indijskih teritorijalnih voda. I to je jedan od problema koji ponekad stvaraju poteškoće. Zatim smo mm, posjetili Europski centar za um, poslovanje i tehnologiju. Taj centar vodi čitav niz aktivnosti, uglavnom je povezano sa uh, upravljanjem zagađenja, čistom energijom, um, upravljanje vodom i vodnim resursima i financira se sredstvima Europske unije rečeno, to jest čuli smo i o aktivnostima e, Europskog ureda za humanitarne e, aktivnosti u Indiji. E, isto tako sastali smo se sa predstavnicima poslovne zajednice u Indiji, uključujući i Savez indijskih gospodarskih komora. Zatim smo razgovarali sa predstavnicima velikih kompanija u Indiji i oni su nam izložili svoje i poteškoće i uspjehe. Zatim smo se sastali sa, uh, civilnim, sa predstavnicima civilnog društva. To nije bio dugačak sastanak, ali uh, broj sudionika je bio visok. Uh, oni su nam iznijeli svoje poteškoće, rekli su da su suočeni sa pritiscima i ograničenjima svojih djelatnosti. Neki od njih se bave i političkim e, lobiranjem, a ne isključivo humanitarnim e, temama, što bih ja rekao. Dakle, toliko o Deliju. E, htjeli smo otići i van. Htjeli smo posjetiti druge države. Ja sam htio posjetiti neke druge države u kojima je također na vlasti stranka BJP, dakle Indijska nacionalna stranka. Tako da smo na kraju otišli u Džajpur, tamo znam e, glavnog e, ministra, s njime smo se sastali, a sastali smo se i sa e, zakonodavnim tijelom Rađastana i s njima smo razgovarali zato što smo željeli shvatiti odnos između dakle države i regija, država. Zatim smo isto tako posjetili JCB e, postrojenje, to je mm, jedna velika britanska e, kompanija koja posluje u Indiji, imaju proizvodne pogone i bilo je interesantno vidjeti na koji način oni obučavaju mlade Indijce i Indijke iz vrlo, vrlo siromašnih sela za kvalificirane e, za različite kvalificirane poslove. Na primjer za zavarivače. Isto tako smo se sastali sa predstavnicima istraživačima Centra za međunarodnu trgovinu, ekonomiju i okoliš. Bio je to stvarno dobar posjet, bio je vrlo sadržajan, jako smo puno toga vidjeli i e, mislim da već sada vidimo neke pozitivne e, rezultate. Ja sam se čuo sa predsjednikom vijeća oko cijele priče oko samita i datum je, datum za sljedeći samit je određen za e, studeni ove godine i a danas je sa nama predsjednica Lok Savne, dakle donjeg doma Indijskog parlamenta. Tako da mislim da je ova misija stvarno došla u pravo vrijeme i doista mogu reći da je bila jako važna. Hvala vam na objašnjenju. Prije nego što krenemo na raspravu, e, dao bih još riječ Nini Gil, one potpredsjednica izaslanstva. Izvolite. Hvala vam. Slažem se sa svime što je rekao predsjednik izaslanstva. Mislim da je ovo bio posjet doista u pravom trenutku. Dakle, da počnem ponavljam. Mislim da je ovaj posjet održan u pravom e, trenutku i stvarno je bilo šteta, kao što je Jeffrey e, rekao, da smo bili tamo u trenutku kada je otkazan summit. Tako da smo stigli u Delhi u malo nesretnim okolnostima i morali raditi na popravljanju odnosa. Moramo imati na umu činjenice da da smo morali razgovarati o tome zašto se taj summit nije održao i malo pokušati to ispraviti. Ja se nadam da naš posjet i posjet predsjednice donjeg doba, doma, da će zapravo značiti novi dijalog i novi, novi razvoj odnosa s Indijom. Danas je predsjednik parlamenta rekao Spomenuo je dakle da moramo imati strategiju s Indijom, a ja isto tako to mislim. Moramo jasno definirati kojim ćemo putem ići, ne možemo se koncentrirati samo na sporazum o slobodnoj trgovini, da, tu ima posla, ali s obzirom na indijsku geopolitičku situaciju i E, razvoje u Aziji, jako je važno da imamo e, jasnu strategiju. Znam da je predsjednik već vjerojatno to učinio, ali ja bih zahvalila izaslanstvu Europske unije u Indiji. Mislim da su oni složili vrlo dobar, pozitivan program i bilo mi je stvarno drago što smo um, posjetili Europski um, centar za poslovanje i tehnologiju. I drago mi je da vidim da taj centar djeluje, da proaktivno funkcionira. I nadam se da ćemo nastaviti uh, podržavati taj centar jer mislim da je vrlo koristan za naše tvrtke, pogotovo recimo iz moje regije, iz West Midlandsa gdje dakle, mm, tvrtke, studenti, male i srednja poduzeća pokušavaju mm, surađivati s Indijom i dobro da imaju ovakvu podršku. I još bih na kraju zahvalila i tajništvu i našem predsjedniku što nas je odveo na ovako uspješan posao, posjet. señor Thank you, Chair. I mean, wasn't part of the E, zahvaljujem, ja nisam bio e, u ovom izaslanstvu, nadam se da ću biti u sljedećoj. E, u sljedećem izaslanstvu očito je bilo toliko zanimljivo na posjetu Indiji i odličan je ovaj, ova informacije koje danas čujemo. Svakako nema sumnje u važnost Indije i važnosti ovako snažnih odnosa sa Indijom za Europski parlament i zato ponavljam ono što E, su rekli moji kolege da treba nastaviti ovaj dobar odnos jer postoji niz pitanja kojima se moramo baviti. Naime, živimo u globalnom svijetu pa što imamo jače odnose to je bolje za sve nas. E, dakle, zahvaljujem na ovoj prilici i na pozornosti. Hvala. Budući da nema daljnih pitanja, prelazimo na sljedeću točku, a to je predstavljanje studije ocjenjivanje strateškog partnerstva između Europske unije i Indije i potencijal za njegovu revitalizaciju. Drago mi je da mogu poželiti dobrodošlicu našem autoru, e, on je danas s nama, gospodin Sakšteva, On je predsjednik Centra za europske studije, škole za međunarodnu studiju, Javaharal Meru u Indiji. Kao što sam već rekao, ovo je pravodobni trenutak za ovakve razgovore i naš parlament je za bolje odnose između Europske unije i Indije. I zato naš odbor želi ponovno pokrenuti dakle, ovu suradnju koja je krenula 2004. I zato smo i pozvali, e, zato smo i zatražili ovu studiju. I studija je nedavno e, završena i podijeljena je zastupnicima. A sada gospodine sačtevo, očekujemo od vas eh, da nam predstavite rezultate te studije. Imate jedno desetak, 15 minuta. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnici e, i članovi AFETA te parlamentarnog izaslanstva u Indiju, dame i gospodo. Doista mi je zadovoljstvo raspraviti s ovu studiju i također E, što me je parlament zamolio da e, izradim e, ovu studiju o partnerstvu između Europske unije i Indije i područjima potencijalima za daljnju suradnju. Obzirom da imam samo desetak minuta, nadam se da ste neki uspjeli već pogledati ovu studiju, pa ću ja doista na najkraći način reći samo nekoliko stvari, a ako kasnije preostane vremena možemo detaljnije raspraviti. Znači, ako pogledamo odnose Indije sa Europom, to su doista stari odnosi, znamo sve te veze, predkolonijalne, kolonijalne veze, a i ono što se dogodilo nakon neovisnosti Indije, zatim tijekom hladnog rata i također pokreta nesvrstanih, e, odnosi Europe i Indije su bili više ograničeni, ali jedno nastavili smo imati odnose, bilateralne odnose sa velikim silama kao i sa Europom. Ali u 90 vidimo globalnu viziju Indije kao demokratske e, multikulturalne zemlje, ali možda malo jednostrano sa strane Europske unije u isto vrijeme kada se stvorila nova sigurnosna E, strategija i europski političari također su mislili da bi bolje e, odnosi s Azijom bili također uključivali i bolje odnose sa Indijom. I Zatim e, možemo vidjeti da su se stvari počele događati 90-ih, zatim na godišnjem samitu 2000. strateškom partnerstvu zajednički akcijski plan revidirani zajednički akcijski plan. Znači ovo su područja ako bolje pogledamo zajednički akcijski plan kao i revidirani akcijski plan, vidimo ovdje cijeli niz pitanja koja se ovdje spominju koje, su dogovorili oba partnera, znači politički dijalog i suradnja, gotovo što, što god možete zamisliti tu je Znači, zatim spanje ljudi i kultura, e, po dijalogu ekonomskoj politici i suradnji. Znači, bilo što što od bilo koje važnosti već je tu. Industrija, energija, okoliš, prevoz e, i razvojna suradnja. Nadalje, e, trgovina i investicije. Znači ponovno pitanja koje su dogovorila oba partnera, zatim 2008. još je dodano niz drugih stvari, promicanje mira i sveobuhvatne sigurnosti, održivog razvoja, istraživanja i tehnologije, kulturne razmjene. Znači oba partnera doista se jesu složila gotovo o svim vrstama pitanja, ali ono što sada vidimo je da od 2009. posebice Ovaj odnos je nekako izgubio zamah, a razlozi su da su zastali bilateralni trgovinski pregovori, a globalno usporavanje gospodarstva, te krize u nekim gospodarstvima europodručja koje su utjecali na, na raspoloženje, te paralizirane politike u Indiji tijekom eh, posljednjih nekoliko godina. Dakle, ono što možemo sada vidjeti su nove mogućnosti jer i u Indiji i u Europskoj uniji sada se postavlja mogućnost obnavljanja bilateralnih odnosa pod novim vodstvom. Ali ono što također možemo vidjeti da temelj odnosa ostaje gospodarski sa više od 100 milijardi trgovine roba i usluga. EU je Indijin najveći trgovinski partner i posljednjih pet godina E, izravne direktne investicije iz zemalja članica Europske unije u Indiju su veće od investicija iz Sjedinjenih država Japana i Kine. Također Europska unija je najveći izvor transfera tehnologije. Također Europska unija je važan e, ciljna zemlja za prekogranične investicije i akvizicije indijskih tvrtki, te suradnja u istraživanju i inovacijama također znatno raste. Znači, kako možemo vidjeti da iako trgovina robom i uslugama raste u apsolutnim odnosima, ako pogledamo podatke detaljno u Indiji, možemo vidjeti ono što se 20 godina događa e, u postotku trgovine s Indijom e, ta trgovina opada. Znači u apsolutnim odnosima ona pada, ali važnost Europe za Indiju pada svake godine jer se E, više trguje sa Kinom, Jugoistočnom Azijom i drugim azijskim zemljama. Sada postoje nove mogućnosti jer su gospodarske i razvojna pitanja sada prioritet indijske vanjske politike i EU postaje fokusno područje angažmana za Indiju. Nova vlada je najavila sve te nove inicijative Made in India, Čista Indija, Digitalna Indija, sto pametnih gradova, e, Čista rijeka Ganges i tako dalje. I zemlje članice Europske unije mogu postati znatni partneri i e, doprinijeti znatno ovim programima. Ako pogledamo sigurnosnu, obrambenu i stratešku suradnju, pa se pa stvarno partnerstvo ovdje tek razvija. Za razliku od partnerstva sa Sjedinjenim državama i Rusijom, Indija još sada nije otkrila relevantnost partnerstva Europske unije i Indije u e, rastućoj arhitekturi e, gospodarstva i sigurnosti u Aziji. Stoga EU još nije faktor u indijskim raspravama o vanjskoj politici, ali tu će se također pokazati pitanja koja će biti pitanja za zajednički rada što se tiče obrane i sigurnosti Indija izravno surađuje sa zemljama članicama i ima dobar okvir. Naprimjer, e, e, suradnja s Francuskom će imati također dugoročne implikacije za veze između Europske unije i Indije. Također, e, odnosi sa Sjedinjenim državama, Kinom e, i zbog pitanja pomorske sigurnosti E, Indija sada stavlja naglasak na tom e, i to će biti također jedno moguće područje. Zatim borba protiv terorizma gdje će suradnja s Europskom unijom e, moći također biti razvijena u smislu suzbijanja terorizma i konvergencije percepcije prijetnje. Što se tiče neširenja E, oružja i kontrolnih režima za izvoz, bilo bi korisno kad bi sve zemlje članice poduprle napore Indije za ulazak u četiri ekskluzivna nuklearna režima, NSG, NTC, Vasenarski sporazum i Australsku skupinu. Naravno, iako nije lako da se u EU postigne konsenzus o ovom pitanju, to je jedno područje gdje strateško upravljanje partnerstvom bi moglo biti na e, moguće. Naprimjer, e, Velika Britanija, Francuska, Njemačka dala su potporu tome. Može li Indija odigrati ulogu u ukrajinskoj krizi? E, ne, ona nema izravne e, implikacije za Indiju, ali svejedno mislim da je Rusija e, ovdje se približila Kini što ima implikacije za Indiju. Ali kao privilegirani strateški partner Rusiji E, uključenje Indije i angažman e, ovdje bi se moglo razmatrati na razini Europske unije. Što se tiče globalnog upravljanja, e, sadašnji mehanizam dijaloga još uvijek nije uspio obuhvatiti različite percepcije u ovom području. Mislim da ovdje dijalog može se poboljšati. Što se tiče sigurnosti, energetske sigurnosti i obnovljivih izvora energije, iako postoji percepcija da Indija i EU imaju e, oprečne stavove o tome, postoji potencijal za suradnju jer obje zemlje pokušavaju diversificirati svoje e, energetski miks i izvore energetske opskrbe i također e, postoji velika mogućnost suradnje jer je nova indijska vlada najavila programe za obnovljive energije a što se tiče suradnje u području građanskog društva, civilnog društva, Indija ima više od 2 milijuna udruga i već veliki broj njih uspje izgraditi veze sa građanskim društvom u Europskoj uniji i e, te su e, razmjena između udruga su dovele neke, neka pitanja kao što su klimatske promjene, ljudska prava i tako dalje e, i u Indiju. Međutim, sada zbog nekih sumnje od strane indijske vlade e, moglo bi u sljedećim godinama se vidjeti e, da Indija stavlja pritisak na ovo odnose civilnog društva između Indije i Europske unije. Što se tiče razvojne suradnje, e, kreditne linije iz Indije prema više od 60 zemalja u iznosu od 11 milijardi eura, zatim projekti i pomoći E, također su ovdje obuhvaćeni što se tiče Afganistana i Europska unija i Indija bi mogli nastaviti biti aktivni u sljedećoj fazi afganistanskog projekta do 2025. Tako da bi se tu moglo raditi na regionalnoj suradnji, izgradnji kapaciteta, policije, obuci policije, višem obrazovanju, decentralizaciji Dakle, to su mogućnosti za suradnju po pitanju ljudskih prava. Indija demokracija i osjetljiva na navode o kršenju ljudskih prava i najbolja strategija bila bi e, proširiti dijalog o ljudskim pravima. Neka od bilateralnih pitanja koje sam spomenuo utjecu na Europsku uniju, jer e, razmišljanje e, suradnje između Europske unije i zemalja članica trenutno na bilateralnoj razini, ali tamo gdje se ne riješe pitanja, ona eskaliraju na Europskoj uniji. Upravo je zbog toga ovo pitanje talijanskih e, pomoraca e, zasijenilo neka partnerska pitanja. Europski parlament kao izravno izabrano tijelo možda bi moglo ovo uravnotežiti time što ne bi e, dopuštalo da limitirane bilateralna pitanja utječu na cjelokupnu agendu. Znaš koje su ovo akcijske točke? E, ponovno pokrenuti pregovori o bilateralnim trgovinskim sporazuma, zatim novi dijalog u Afganistanu, pomorskoj sigurnosti, razvojnoj suradnji Africi, Srednjem istoku, Bliskom istoku, te e, kako bi se e, dijalog mogao razviti. Također Indija treba investirati u ljudske resurse o tom pitanju. Također Europska unija bi mogla dati i Indiji status sigurne zemlje za podatke. E, nadalje, e, možda bi Europska unija mogla podupriti napore Indije da uđe u četiri ekskluzivna nuklearna režima, zatim obrazovanje medija s obe strane u internim i bilateralnim razvojima. I eto toliko od mene. Zahvaljujem. Hvala vam. Najprije ću dati e, riječ gospodinu Van Ordenu. Uh, uh, Zahvaljujem. Uh, profesoru Sakdeva na ovom zanimljivom uvozu, uvodu i samoj studiji. Moram priznati da nisam znao da postoji studija i mislim da je to zanimljivo razmišljanje doista o na, na koji radi ova zajednica. To svakako nije kritika prema vama. Hvala vam na onom što ste iznijeli. Svakako je to bila zanimljiva studija koju ću svakako pročitati. Evo nekoliko pitanja koje želim postaviti. E, naime, nas, naglasili ste na kraju potrebu da se pokrene e, sporazum o slobodnoj trgovini i e, pitam se zašto mislite da na strani Indije postoje takva e, e razmišljanja jer nijedna od strana nije baš bila toliko entuzijastična mm, o nastavku toga i pitam se što se tiče indijske perspektive. Jednom e, su mi rekli u Indiji, kad sam bio ondje, da je dio ovog okljevanja neko loše iskustvo koje je Indija imala iz drugih sporazuma trgovini, recimo s Južnom Korejom da zapravo nije bilo toliko uspješno kao što se činilo da će biti. Možda imate neko mišljenje o tome. A drugo pitanje je... E, je li ovaj model Europske unije nešto što je Indija ikada vidjela kao, s određenim entuzijazmom kao eventualni predložak za regionalnu suradnju u Južnoj Aziji recimo? I kada ikada jest, mislite li da možda takva razmišljanja još uvijek postoje? Hvala sada gospođa Gil. Uh, Hvala. Ja sam se željela nadovezati na pitanje slobodnih trgovinskih sporazuma. Kako nadilazimo u pat poziciju u kojoj se nalazimo i mislite li da postoje određena područja na kojima bi se lako mogao ostvariti napredak i koji bi nas mogli pokrenuti dalje. To bi bilo korisno vidjeti da li ste identificirali kakva područja, e, takva područja u svojoj studiji, da ih spomenemo u parlamentu. Također me zainteresira vaš komentar o blizini Rusije. Dakle, što mislite o odnosu trenutnom Indije i Rusije? I uzavši u obzir to se događa na našim istočnim granicama, mislite li da to utječe na otica na odnos između Europske unije i Indije, osobito uzavši u obzir e, napetosti oko Ukrajine. Još jedna stvar koju sam željela spomenuti je svojevrsno globalno upravljanje Indije i Europske unije, gdje vi ste spomenuli kako Indija i drugi e, nova pravila pišu o međunarodnom financiranju. A Indija će očito igrati značajnu ulogu u BRICS i EFB-u. Dakle, imajući na umu e, da su Svjetska banka, IMF, Međunarodni fond e, zainteresirani za Indiju, kako vidite ta dva odnosa njihovo funkcioniranje, osobito imajući na umu e, da e, šef Indijske središnje banke možda bude zamijenjen kada Christine Lagarde napusti e, Međunarodni monetarni fond. Dakle, zanima me kako će ta područja dalje funkcionirati. I ponovo, ukoliko Indija se bavi istočnom politikom, odnos sa Japanom je nedavno osnažen. Dijalog se vodi i s Kinom. Kako mislite da bi Europska unija mogla se uklopiti u taj kontekst? Hvala. Zahvaljujem gospodin Kan. Hvala, zahvaljujem profesori na vašem doprinosu. Bilo je zanimljivo samo želim jedno područje spomenuti, kojega se mog, moj kolega dotaknuo u južno-izijskom kontekstu. Spomenuli ste suradnju s Afganistanom i slično, a gdje postoji ikakva nada za odnos između Pakistana i Indije? Bueno, quería yo hacer una pregunta en relación... Ja sam htio postaviti jedno pitanje E, riječ je o ulasku Indije u e, organizaciji za suradnju Šangaj. Što mislite o tome, što mislite o odnosima sa Europskom unijom, sa NATO-om i sa prikrivenim e, sukobom SAD-a i zemalja u razvoju? Izvolite. Sad imaš jedna posljednja ideja koja se nadovezuje na ono što je Jeffrey Van Orden rekao. Da li, već dva puta sam čuo od ruskih službenika da kao posljedica sankcija Europske unije da oni vide alternativnu alternativni, manje demokratski, više autoritarni poredak koji se izrađa kroz konsolidaciju BRICS-a također, što je donekle kontradiktorno jer je Indija demokracija, kao i Brazil, ali BRICS, Brazil, Rusija, Indija, Kina, na neki način bi se okupili u jednom kohezivnijem gospodarskom političkom odnosu, uključujući pokretanje e, investicijske banke. E, mislite li da ima nešto iza toga ili to samo Rusi pokušavaju malo utjerati strah u kosti zapadu i pokušati e, da odustanemo od sankcija. ja doista ne vidim kako bi te zemlje mogle imati mnogo zajedničkoga, barem Indije i Kina. Ako nema više pitanja, onda izvolite, možete odgovoriti. Thank you so much for... Hvala vam puno na ovim zanimljivim i korisnim pitanjima. Pokušat ću ih grupirati u dve, tri kategorije. Ona koja se bave e, slobodnom trgovinom, ona koja se bave Rusijom, ona koja se bave Europskom unijom kao modelom za regionalnu suradnju, e, za Indiju ili regiju. Dakle, započet ću sa Europskom unijom kao modelom. Europska unija je doživljavana kao model u Indiji, ne samo za Indiju i jugoistočnu Aziju, već za sve dijelove svijeta, mislim. I mnogi su pokušavali kopirati, svi su se svakako divili iskustvima Europske unije. No ono što mislim da se danas događa je da se to dovodi u pitanje. Jer ako pogledamo što se događa u Ukrajini, u određenoj mjeri to je stavila u kušnju i moć Europske unije, sposobnost da e, radi na regionalne suradnji unutar svog susjedstva i u drugim dijelovima svijeta. Jer ono što se događa u Ukrajini e, za mene rezultat e, kompetitivne regionalizacije obiju strana, i Rusije i Europske unije. Dakle, jedna i druga je pokušavala promicati regionalnu integraciju na različite načine, a posljedica je ono što smo vidjeli da se dogodilo u Ukrajini. Izgubila je svoj teritorij, tisuće ljudi su poginule i ne znamo kako će sve na kraju završiti. Dakle, europski model kao region, model regionalne suradnje drugim dijelovima svijeta mislim da će se suočiti s određenim izazovima u dolazećim godinama, uključujući Indiju, tako da će ta privlačnost biti manja nego što je bila do sada. Što se tiče toga zbog čega je potrebno pokrenuti sporazume o slobodnoj trgovini, gdje su problemi, e, što se može učiniti, partnerstvo Indije i Europske unije svakako mnogo šire od sporazuma o slobodnoj trgovini. Dakle, to partnerstvo ne bi trebalo biti taocem e, ovih trgovinskih sporazuma. Imajući to na umu, e, kao što sam već rekao, suština partnerstva je i dalje gospodarstvo, i dok je taj odnos izgubio zamah, on je možda jedno područje gdje su obje strane očekivali da će se nešto dogoditi do 2009. 10. To se nije dogodilo iz cijelog niza razloga. mislim da bi moglo doći do niza tehničkih problema s obje strane i mislim da nećemo uspjeti pronaći rješenje za to ukoliko se doista ne pozabavimo time. Dakle, potrebno nam je politički poticaj, svrha za obje strane. I do sljedećeg samita mislim da se još uvijek nešto može dogoditi. Možda neće doći do sveobuhvatnog, ogromnog sporazuma između Indije i Europske unije, ali čak i ako dođe do ograničenog okvirnog sporazuma koji će do tada biti spreman, to će dati nov zamah ovom odnosu. Dakle, politička pitanja mislim da su tu mnogo važnija. A u Indiji sada se možemo nadati takvom političkom e, poticaju, osobito s obzirom da gospodin Modi neka gospodarska pitanja stavlja na dnevni red i postoji mogućnost da će do ovoga doći. Što se Indije i Rusije tiče, Kao što sam rekao u izlaganju, ono što se u Ukrajini dogodilo nema izravne implikacije na Indiju. Dakle, pogledamo širu perspektivu posljedica je da Rusija se sve više približava Kini, što ima ozbiljne e, implikacije po Kinu dugoročno gledano. Posljedica a i posljednje pitanje je bilo što se događa tu sa Indijom, Kinom i odnosima između tih zemalja i brics nije da se te stvari počela događati tek nakon ukrajinske krize. Tu je već počela početi dijalog u 90-ima, je tu ne znam koliko godina, stvari se već događaju, no Rusija sada očito pokušava upotrebiti sve te forume, jer je do sada bila donekla izolirana, ali Zapad je pokušavao izolirati i Rusija sada pokušava sve te forume upotrijebiti i postoji mogućnost da Indija Pakistan će doista postati početi međusobno surađivati. Premijer Modi posjećuje s mnoge države po tom pitanju. Dakle, što se tiče ovog područja, Indija je vrlo zainteresirana jer Indija ne govori ne govori samo o odnosima sa SAD-om ili samo sa nekim drugim i jedne i druge strane vrlo važna za Indiju, kako rusko, tako američko partnerstvo, a tako i ona sa Europom i Japanom. I u proteklih 12-13 godina e, vidjeli smo da Indija nikad nije imala ovako dobre odnose istodobno sa svim velasilama, tako da je to što možemo opaziti, a vaše pitanje o Pakistanu i Indiju, Indiji i njihovim odnosima, tu postoji duga povijest, e, usponi i padovi. No, može se vidjeti ja sam se probao određeno vrijeme u Afganistanu i bavio se ovime i postoji velik potencijal e, kada gledamo ovo područje. Prošle godine indijska trgovina s Pakistanom, Afganistanom, Iranom i drugim zemljama zajednički bila oko 180 milijardi nakon zatvaranja granice 99,9% trgovine išlo je morem. E, dakle, ako određeni postotak krene tim smjerom, prema Iranu, Afganistanu, Središnjoj Aziji, do Turske ili dalje, govorimo o više od 100 milijardi e, trgovine e, ako samo mali postotak se preusmjeri na ovu rutu. No, vlade na neki način nisu to uspjele shvatiti i politička pitanja su uvijek na vrhu dnevnog reda, barem većinu vremena. Ali mislim da je potrebno neprestano ponavljati koliko sve te zemlje gube, koliko se mogućnosti propušta i postoji mogućnost da će možda političko vodstvo shvatiti to i u obje zemlje i Pakistanu i Indiji vlade pokušavaju gospodarska pitanja staviti iznad drugih. Naravno, uvijek dolazi do poteškoća kada se nešto dogodi, ali nadam se da će se stvari ipak e, što je prije moguće poboljšati između Indije i Pakistana. Bliski istok Kina, ono što možemo vidjeti prilično jasno, da gospodarsko infrastruktura u Aziji, za razliku od Europe gdje je model ekonomske integracije već prisutan, e, pitanje sigurnosti je nešto također s čim smo se već pozabavili, na pitanje koje će politički, gospodarski i na sve druge načine biti u žarištu u Aziji e, je tako da se sigurnostno i gospodarski polako razvija infrastruktura i da će e, ove zemlje imati sve važniju ulogu a odnosi bilo sa Rusijom, SAD-om, eh, Europskom unijom će imati sve važniju ulogu. Ali kao što sam spomenuo, Indija vidi određenu ulogu. Predsjednik Obama je također posjetio Indiju. Potpisan je dokument eh, suradnje sa Pacifikom, Indijskim oceanom, Azijom, tako da postoji razumijevanje između Indije i SAD-a da je moguće zajedno surađivati, ASEAN također, da može surađivati u Aziji, a i takvo razumijevanje sa Europskom unijom do sada se nije moglo vidjeti zapravo kakvu će ulogu imati Europska unija u razvoju e, te gospodarsko-sigurnosne arhitekture. Iako svi znaju da unutar Azije, europske zemlje imaju značajna gospodarska partnerstva, ali kakvu stratešku i vojnu ulogu će imati, mislim da mnogim, mnogima u Indiji to još nije jasno i e, važnost Europe na azijskom kontinentu toliko nije jasna. Muchas gracias. No sé si alguien de la delegación quiere intervenir. Ne znam, e, hvala vam, ne znam želi li još netko nešto reći. U tom slučaju zahvaljujem gospodinu Šadevi na njegovom radu. A ne, evo imamo jedno pitanje još. Ja sam htio pitati našeg gosta kakve odnose imate s Italijom i što se dogodilo sa e, vojnicima iz Mornarice i kako će to eventualno probleme imati ili posljedice. Mikrofon. Što se tiče slučaja sa talijanskim marincima, mislim da je vrlo nezgodno to što se dogodilo između Indije i Italije. Obje zemlje imale su zapravo vrlo dobre međusobne odnose, a posljedica ovoga meni se čini da se s ovim, da ovo nisu dobro odradile niti jedna strana, niti Indija, niti Italija da se nisu dobro snašle, to je postalo u Indiji političkim pitanjem, osobito kada je BFP bio u opoziciji, podlačili su to pitanje zbog e, drugih razloga, ali u Italiji to također postojalo političko pitanje i posljedica je da je jednostavno dobio ovaj slučaj na značaju i bilo bi smisleno s obje strane da se to politički raspravi i na neki način Dakle, što god se može pročitati u indijskom tisku, indijska vlada, čak i modje kada je bio opozicije na mnogim izbornim skupovima, spominjao to pitanje, ali kada je postao premijer, e, pokušavao je prijateljski razriješiti ovo pitanje. No kada je Europski parlament donio rezoluciju i kada su se neke druge stvari odigrale, uključujući i onih događaja na Vrhovnom sudu indijskom koji nadzira ovaj slučaj. Jedan marinac je u talijanskoj ambasadi u Delhiju, drugi je već u Italiji. Ono što možemo vidjeti je da je ovo slučaj kojim će se pozabaviti sud, ali nažalost također je na neki način počeo utjecati na odnos Indije i Europske unije, što je nesretan razvoj događaja ali mislim da bi to još uvijek nekako trebalo riješiti politički. Dakle, mislim da se već dosta bavilo time kako je to utjecalo i da zreli stav i vodstva i Europske unije, Italije i Indije, e, mislim da na taj način se moglo ovo pitanje riješiti politički. Hvala vam gospodine Sadheva na vašem radu. Hvala i predstavnicima izaslanstva za odnose s Indijom što su nam izložili predstavljanje vlastitog posjeta. Imamo sada kratku pauzu do pet, a tada ćemo e, čuti kratko izvješće Europske službe za vanjsko djelovanje o sastanku na vrhu između EU-a i celaca.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

buenas tardes. Speak in Spanish. Vamos a empezar la de esta comisión de hoy. Dobar dan. Evo nastavljamo sa zadnjom točkom dnevnog reda. U suradnji s izaslanstvom u Europsko-Latinsko-Američkoj parlamentarnoj skupštini. I gospodin Lefler će nam nešto reći o sastanku na vrhu EU-a i Selaka. E, taj se samet održao 10. 11. lipnja bili su prisutni predsjednik Tuske i Koreja iz Ekvadora. Zemlje Europske unije i selaka predstavljaju jednu trećinu svijeta, tako da imaju eto kritičnu masnu, masu za a, rješavanje globalnih izazova. Na samitu se razgovaralo o dakle, ciljevima za razvoj nakon 2015. borbe protiv droga i klimatskim promjenama. Razgovaralo se o suradnji u krizama. Summit je još jedan dokaz naše predanosti suradnji koja se temelji na uzajamnom poštovanju i u cilju približavanja naših e, naroda. Gospodin Leffler Molim vas da nam predstavite vaše mišljenje na koji način e, će se voditi suradnja sa zemljama Selaka, što očekujemo od ovog samita i koji su sljedeći koraci. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali da vam e, iznesem kratko izvješće e, o sastanku koje se održao prije tjedan dana. Sve u svemu zadovoljni smo e, ishodom ovog samita. Bez obzira na e, izazove smatramo da smo ipak uspjeli postići ciljeve koje smo si bili definirali. a to je riječ dakle o tri stupa o političkom dijalogu, gospodarskim vezama i sektorskoj suradnji. Kao što znate, usvojene su dvije izjave, jedna kraća politička, partnerstvo za um, sljedeći naraštaj i druga izjava takozvana briselska uh, deklaracija koja pokriva sve teme kojih smo se dotakli a koje su u interesu Europske unije i zemalja selaka. Osim toga, usvojen je jedan uh, ažurirani uh, akcijski plan. E, poglavlja su revidirana i dodana su još dva poglavlja, jedan o obrazovanju, a drugi o sigurnosti građana. Jer to je vrlo važna tema kojoj obje strane posvećuju veliku pažnju. Još bih htio naglasiti da smatramo da je učinjen važan korak naprijed kad je riječ o koreograf, koreografiji samita, ako to mogu tako reći. To znači da svi akteri e, na prethodnim pripremnim e, sastancima, dakle onda parlamentarne skupštine, Eurolat, e, poslovne zajednice, akademije, mladi, civilno društvo, svi su oni direktno liderima predstavili svoje pripremne razgovore. To je jedan mali, ali važan korak u nastojanju da se uključi što je više moguće aktera u dijalog i suradnju. Dopustite mi da, vam izložim dakle, ishode u tri stupa koja sam malo čas spomenuo, dakle, mm, ekonomski politički dialog, gospodarske veze te e, regionalna suradnja. Što se tiče političkog dijaloga, mislim da smo s jedne strane dobili deklaraciju sa vrlo jasnim jezikom o ključnim pitanjima poput e, klimatskih promjena, zatim e, razvojne agende za razdoblje nakon 2015. te globalne izazove zbog e, proizvodnje droge i nezakonite trgovine drogom. Sve to nije očito, s obzirom na to onda smo imali različite startne točke. Mi u Europskoj uniji i neki od naših partnera u Latinskoj Americi. Zatim, obje strane su dale veliku podršku da se nađe mirovno rješenje mm, između vlasti u Kolumbiji i e, pobunjenika Farka. Evropska unija je spremna osnovati jednu zakladu kojom će se podržavati e, provedba mira jednom kad dođe do mirovnog sporazuma. I treće, dakle što se tiče procesa suradnje, svi smatraju da e, održavanje samita svake druge godine nije dovoljno i da će se ministri sastati i dakle češće kako bi se napravila srednjeročna revizija da se vide jesu li se ispunili ciljevi prethodnog samita i prvi sljedeći sastanak te vrste i e, Dominikanska republika je predsjeda i oni su rekli da će biti spremni ugostiti taj summit. I tu ćemo analizirati ciljeve i načela ovog, ove dvije strane. Što se tiče gospodarskih veza između Europske unije i zemalja Latinske Amerike i Kariba, summit je zapravo bio dobra prilika da se da novi zamah programu ulaganja i suradnje između uh, Europske unije i zemalja Latinske Amerike i Kariba i jasno je ponovljeno, jasno je ponavljen dakle, jasno se ponovilo da je potrebno imati stabilan uh, zakonodavni okvir u svim zemljama. Zatim um, izražena je podrška za multilateralizam uključujući i ratifikaciju stupanja na snagu e, dakle sporazuma iz Dohe, dakle uoči desete e, konferencije koja bi se trebalo održati u Nairobiju e, u prosincu ove godine. Zatim potvrđeno je kakav doprinos mogu imati ulaganje i trgovina u razvoj u Latinskoj Americi i Karibi i stoga i isto tako istaknuto da će se nastaviti s poticanjem društveno odgovornog poslovanja. I na kraju svi smo se složili da potpuna provedba bilateralnog sporazima o trgovini i ulaganju između Europske unije i zemalja Selaka predstavlja ključni element u podržavanju e, socijalnog i gospodarskog razvoja u zemljama i regijama Kariba i Latinske Amerike. Specifične reference e, su se osvrnule dakle i na e, pregovore s Mercosurom u tijeku, koji su u tijeku i sve zemlje Mercosura žele nastaviti s pregovorima zajedno i žele do kraja ove godine e, dogovoriti stav koji će nam omogućiti mm, nastavak pregovora. Isto tako, potvrđeno je da će Ekvador e, također sklopiti višestranački sporazum, isto što već imamo sa Kolumbijom i Peruom. Isto tako, svi su vrlo zadovoljni sporazumom između Europske unije, Meksika i Čilea o reviziji i modernizaciji ugovora koje smo imali sa Meksikom i Čileom. I isto tako radi se na potpunoj provedbi sporazuma sa Centralnom Amerikom, zemljama Centralne Amerike, sa Kolumbijom i sa Peruom. Što se tiče regionalne suradnje, tu je poduzet velik broj važnih koraka, velik broj programa suradnje, posebice na bi regionalnoj razini, su najavljeni ili potpisani na samitu, uključujući i veću potporu MSP-ovima, fizičku e, infrastrukturu, E, sanitaciju vode i održiva energija. To sve dakle iznosi oko 700 milijuna eura obveza Europske unije. Europska komisija je također najavila novi instrument za suradnju, čiji je cilj promicanje međunarodne suradnje i spajanje Europske unije te neke od naših najnaprednijih partnera u uh, Latinskoj Americi i Karibima. I to sve u cilju uh, da se pomogne najnerazvijenijim zemljama. Na taj način ćemo uh, udružiti snage, udružiti iskustvo i znanje, te resurse kako bismo postigli najbolje moguće učinke i rezultate i to u zemljama koje još uvijek trebaju pomoć u razvoju. U tom duhu potpisana su dva memoranduma o razumijevanju sa Uruguayom i Čileom o, brzom pokretanju takvih programa suradnje. Zatim, potvrđeno je da će zemlje selaks sudjelovati u E, obzoru 2020. To su europski istraživački e, programi i nude se e, istraživačka istraživanja u novim područjima, nešto što do sada nije još iskorišteno u našim odnosima. I kao podrška dakle i kontaktima između poslovnih ljudi i između građana najavljeno je najavljen je doprinos Europske unije od 25 milijuna eura u cilju um, jačanja širokopojasne veze kroz preko atlantskog uh, optičkog kabla. Dakle, to sve do Brazila i onda kroz uh, cijelu infrastrukturu, kroz cijelu uh, Južnu Ameriku. To uh, bi bila prva direktna veza, direktna komunikacijska veza između Europske unije i um, Latinske Amerike. Tako da mislimo da to je stvarno važan korak naprijed. I na kraju u području suradnje, a povezano sa znanošću i istraživanjem, gotovo 10.000 stipendija će se ponuditi e, studentima iz Latinske Amerike te osoblju dakle, sa e, obrazovnih ustanova a osim toga 81,5 milijun eura će biti mobilizirani da se sfinanciraju projekti izgradnje kapaciteta o, institucija za visoko obrazovanje u sljedećih nekoliko godina. Još jedan korak koji bi trebao pomoći odnosima je e, liberalizacija visnog režima. E, viz, liberalizacije viza sa Kolumbijom i sa Peruom su, um, dakle, poslovi oko toga su početi prije samita, a isto vrijedi i za karipske zemlje. I to je učinjeno tek nekoliko dana prije samita. I sa time gotovo cijela skupina um, zemalja iz Zelaka će imati dakle mm, mogućnost podsjetiti Europsku uniju bez viza, dakle za kratkoročne posjete i nadamo se da će u sljedećih nekoliko godina i još neke zemlje biti dodane u ovu veliku skupinu. Dopustite mi da vam još kažem da je sve ovo bilo moguće zbog dobre suradnje između institucija, između službe za vanjsko djelovanje i ostalih služba komisije E, s jedne strane Europska služba za vanjsko djelovanje i s druge strane parlament. Mm, mi moramo reći da smatramo da smo dobili veliku podršku od vas i Europsko-Latinsko-Američke parlamentarne skupštine i zahvaljujući kontaktima sa mnogima od vas. Isto tako, imali smo veliku podršku i zemalja članica i to je stavilo Europsku uniju u e, snažan položaj da dakle vodi agendu ovog samita. Sve ovo je vrlo bitno zato što smo imali brojne izazove u pripremi ovog samita. Neka od njih su bile stvarno značajne zato što su mm, se radilo o velikim razlikama u mišljenju i to posebice na onoj multilateralnoj agendi koju sam spomenuo zatim klimatskim promjena, razvoj nakon 2015. ali i čitav niz drugih. Ali i zbog institucionalnih nedostataka ili e, izazova s kojima se Selak još uvijek suočava. Selak je jedna mlada organizacija, nema institucija u smislu trajnih institucija, već uvelike ovisi o, privremenim predsjedništvima. A ta privremena predsjedništva nemaju autonomiju niti e, mandat da e, vode pregovore, da sami vode pregovore. Tako da u nekim trenucima to je stvarno bio neuravnotežen e, proces. Recimo Europska unija imala jedan zajednički stav, a s druge strane Selak partneri su imali 33 različitih stavova. I evo, kao zaključak. I kao što sam rekao, zadovoljni smo rezultatom ovog samita. Ali ako želimo održati i jačati naše mjesto, ulogu i utjecaj u regiji CELAK, moramo aktivno raditi na ponovnom jačanju bilateralnih odnosa. Vidjeli smo to u pripremnoj fazi. Vidjeli smo koliko osobna predanost gospođe Mogherini, koliko je njezina predanost bila ključna za ostvarivanje ovih rezultata. Činjenica da je ona odvojila vrijeme i posjetila summit Selak krajem siječnja i onda summit Amerika mm, u proljeće, e, to što je našla vremena da se sastane sa čelnicima i prenese poruku sve je to bilo ključno i sve je to nama omogućilo da na kraju imamo ovako dobre ishode samita. To moramo nastaviti, zato što mm, to naši partneri očekuju od nas i ne želimo ih iznavjeriti. E, moramo nastaviti zato što mm, dolaze novi akteri Kina je nedavno održala svoj prvi forum na visokoj razini sa zemljama Selaka. Sa pomirbom Washingtona i Havana, SAD je također ponovno aktivan u regiji. Drugi akteri poput Rusije, Indije i Južne Koreje su također u redu. Stoga ne možemo uzeti naše odnose zdravo i za gotovo, moramo e, nastaviti raditi na njima. I vjerujemo da je to način da konsolidiramo snažne osnove koje već imamo, kako bismo imali bolji pristup i kako bismo e, radili i dalje na suradnji sa dakle, zemljama i regijama. Treba tu platformu konsolidirati kako bismo bolje mogli raditi e, multilateralno na različitim forumima koje sam spomenuo. I zbog toga što dijelimo snažan interes u borbi protiv krijumčara drogom ili krijumčara ljudima, a zbog toga što dijelimo interese oko o, klimatskih promjena imamo i interes i kapacitet i parametre, parametre da to uh, unaprijedimo. Sada ćemo vidjeti što učiniti e, sa džendom u, ovim teškim vremenima. Dakle, sa našim e, partnerima iz Selaka i sa predsjedništvom. Trenutačno predsjeda Ekvador, nakon toga će uslijediti Dominikanska republika. I sa različitim regijama Imali smo na marginama samita još e, dva e, manja događaja. Jedan je dakle SIKA, dakle to je forum zemalja Središnje Amerike i e, forum zemalja Kariba. Dakle, tu smo razgovarali o tome kako nastaviti suradnju sa te dvije regije, a u okviru sporazuma između Europske unije i Središnje Amerike. Razgovarali smo o sigurnosti građana, o trgovini i socijalnom razvoju i čitavom nizu drugih pitanja. I sad smo već počeli pripremati teren za reviziju i napređenje dogovora sa Meksikom i Čileom i nastavit ćemo raditi kako bismo osigurali da sljedeći pregovori sa Mercosurom budu jednako uspješni. Nakon samita smo održali još jedan krug pregovora o političkom dijalogu i političkoj procjeni e, Kube i nadamo se da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci ostvariti značajan napredak i da ćemo uskoro zaključiti taj okvirni sporazum i na taj način dovršiti e, čitav, čitavu mrežu ugovora koje imamo u e, regiji Selak. Tako da se u svemu mislim da smo na pravom mjestu i za suradnju i za zajedničko promišljanje o budućim e, strukturama i ciljevima ovog odnosa. A o tome će onda razgovarati e, ministri vanjskih poslova na ministarskom sastanku 2016 i to će biti prvi korak prema sljedećem samitu između zemalja Europske unije i Selaka 2017. Hvala vam gospodine Leffler. A sada počinjemo sa raspravom. Prvi riječ ima gospodin Haurigi. On je predsjednik Skupštine Eurolat. Hvala vam. Hvala i vama gospodine Leffler. E, vama i gospođi Mogarini e, želim čestitati i zahvaliti jer mislim da počinju nova vremena u odnosima sa Latinskom Amerikom. Mislim da je to doista tako. Dolazimo iz loše situacije zato što smatram da u proteklih nekoliko godina nije učinjeno ništa značajno u Latinskoj Americi i svjestan sam činjenice da je ponekad teško razgovarati s organizacijom čija je organizacija, oprostite što ponavljam, ali slaba. da, i ja u e, skupštini Eurolat malo vidim iste probleme. hvala vam na radu, znam kako je problematično organizirati summit, koliko e, je teško da sve uspije kako treba, da ima dakle komunikacija, akcijskih planova. Mislim da je zapravo e, summit Europska unija i Selak ispunio svoje zadatke. I drago mi je da je i društvo, da su i predstavnici društva mogli sudjelovati, a ne samo mi, predstavnici institucija. Ja sam imao, na primjer, tri minute, ali mogao sam govoriti u ime svojih kolega, zastupnika i e, izložio sam koji su bili naši prethodni radovi. Eto, hvala vam na svemu tome i puno sreće u daljem radu. Evo, imam četiri pitanja. Rekli ste da treba e, biti kontinuiran u svemu ovome. I sada mene zanima, hoće li biti moguće organizirati razmjenu ponuda s Merkosurom još ove godine? Zato što jedna od najvažnijih stvari dakle da Mercosur nakon izbora u Argentini može ući u fazu dijaloga i s Europom. Moje pitanja, moje pitanje je hoće li biti dakle razmjene. Druga, eh, drugo pitanje se odnosi na Ekvador. Ja sam mislio da pristupanje Ekvadora sporazumu sa Kolumbijom i Peruom, mislio sam da tu neće biti problema, ali zapravo primjećujem jako puno poteškoća eh, carinskih, na primjer, ili na primjer sa zemljama susjedima. E, to, me brine zato što smatramo da Ekvador treba imati sporazum s Europom. Zatim me brine suradnja u Srednjoj Americi. Srednja Amerika je prostor koji traži napredniju suradnju s naše strane i ovaj akcijski plan je posebice važan. I jako je važno da savez, strateški savez pokaže da se i Europa i e, SAD mogu slagati. I kad govorimo o samitu u New Yorku i o samitu u, e, u Parizu, dakle o ciljevima za nakon 2015. I na kraju dopustite mi da vam prenesem da nisam zadovoljan točkom 20 iz izjave. Imao sam priliku predsjedniku Europskog vijeća prenijeti e, svoje neslaganje s tim e, odjeljkom. Mislim da to nije strogi odjeljak, mislim da nije e, dovoljno objektivan, jer s jedne strane izlaže što se događa u Venezueli, ali ne izlaže što se događa u Europi. Eto, meni se činilo kad sam pročitao taj članak da zapravo ne ne predstavlja ono što evropljani osjećaju ili što je parlament rekao prema Venezueli. Naravno, ja znam da ne možemo dovesti u opasnost izjavu e, samita zbog jedne točke. Meni je to sve jasno i jasno je da mora biti neka... E, da mora postojati neka ne može uvijek biti sve, ali u takvim slučajevima onda možda bolje izostaviti neke stvari. Možda gospodin Tusk, Tusk je morao možda malo jače izložiti stav uh, e, Europske unije oko toga. Eto, to je jedina pritužba, gospodine Leffler. Mislim da je bitno da, nas, da nam Europska komisija mora pomoći i mislim da bi bilo dobro da jedno izaslanstvo posjeti Latinsku Ameriku. Mi u parlamentu pokušavamo to organizirati, znam da, znamo da je teško. Sada smo čuli da jedan autobus sa senatorima iz Brazila nije mogao doći u Karakas. E, isto tako čuli smo veliku vijest da je Venezuela objavila izbore za 6. prosinac. I sada ako će ti izbori biti potpuno slobodni, iako će se poštovati zakoni Venezuele i poštovati demokracija, to će onda stvarno biti odlična prilika za suradnju uh, Europe i Venezuele. Hvala vam. A sada riječ ima Miljan Mon. Hvala vam. Hvala vam gospodine Leferar što um, ste došli tu i iznijeli nam zaključke. Oprostite što malo kasnim tako da vas nisam mogao skroz čuti. Dakle, govori se o jačanju odnosa Europske unije i e, zemalja selaka. Jačanje tih odnosa je bilo i tekako e, potrebno. E, spomenuli ste SAD koji su se vratili s normalizacijom odnosa s Kubom i e, sve veće prisustvo Kine u e, Južnoj Americi. Dakle, ne smijemo si dozvoliti luksuz da e, napustimo odnose s tim zemljama. Zato što nas s tim zemljama imamo jako duboke odnose. Mm, neke zemlje manje, neke više, ali nas Španjolce i krvne veze, i jezične veze i tako dalje. I u principu mislim da naše zemlje dijele mnoge vizije i mnoge vrijednosti. I to je zapravo način na koji se moramo uh, suočiti sa izazovima. Latinska Amerika može biti vrlo važan uh, suradnik Europske unije uh, prema globalnim izazovima. I zbog toga je vrlo bitno promicati dijalog i suradnju s tim zemljama. Ovdje postoje dva elementa koje bih istaknuo. Prvo je da je ovaj parlament jako puno radio na ukidanju viza između e, sa Peruom i sa Kolumbijom. To e, je rezultat napora parlamentaraca još iz prethodnog saziva. I drago mi je da se to realiziralo. To je sad stvarno odlična vijest. A i zadovoljstvo za mnoge od parlamentaraca. Zatim, jako mi se, e, jako sam zadovoljan produbljivanjem sporazuma sa Čileom i Meksikom. Dakle, radi se na TTIP-u e, sa SAD-om, e, privodi se kraju sporazum sa Kanadom, sporazum s Meksikom je već zastario. i e, treća noga, tako da tako kažem, nafte. Dakle, Meksiko, mislim da bi to trebalo modernizirati. A, tako da htio sam zapravo reći da, smo trebali e, da bismo trebali napraviti nešto slično i sa Mercosurom, što neće vjerojatno biti jednostavno. I na kraju, mislim da ćemo na ovaj način osigurati e, kontinuiranost um, suradnje sa Selakom, to što um, želite održavati samite svake dvije godine. A onda onu godinu kada se ne održava uh, eh, samite, da se onda radi na ostvarenju ciljeva. I hvala vam na mm, predstavljanju ovih vrlo pozitivnih rezultata. Hvala vam sada uh, gospodin De Grandes. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor por su Hvala vam. Pokušat ću ne ponoviti ono što je već do sada rečeno, no nešto će ipak biti neispješno. E, istina je da sve ovo što ste rekli je poprilično kompletno, mm, ima razloga za veselje, jer ima napredaka, inovacija i ovaj proces traje već 16 godina i drago mi je da to više nisu samo deklaracija već nešto konkretnije. Ponekad je potrebno malo više hrabrosti reći i svoje mišljenje. I istina je da su neke stvari jako dobre, a neke malo manje. I svi smo mi već dugo političari i znamo koliko je teško E, baviti se ovakvim temama, a da se pritom poštuju interesi jedne i druge strane. Neke stvari, e, preko nekih stvari se može prijeći, a preko nekih i ne može. Jako je pozitivno to onda se govori o novim e, vremenima. I ja se sjećam vaših riječi na jednom prethodnom sastanku E, kada ste rekli da treba biti strpljiv. Jer ovo su procesi koji dugo traju, koji su komplicirani, koji su vrlo osjetljivi, ali u svakom slučaju su započeti. I zapravo se čini da su i nepovratni. No upravo na toj točki nitko zapravo svi smatraju da je to pozitivan korak otvaranje Kube. I Kuba prihvaća da je situacija nepovratna i to mi se čini da je stvarno pozitivno. Jako je pozitivno to što e, je stav Europske unije da postupke SAD-a nismo nikada odobravali i istina je da ćemo morati e, malo sačekati da vidimo kako će se to riješiti. I također je pozitivno da je otvoren taj dijalog a e, da i pregovori o miru u Kolumbiji. Sve je to mm, zdravo razumski, e, no u slučaju Kolumbije već je bilo prije pokušaja, tako da se nadam da će sada to i uspjeti. Ne možemo misliti da e, dakle Kolumbici misle isto kao i Fark. A isto tako mislim da Kolumbici ne misle da to treba to je dakle da Fark mora pročeti, proći nekažnjeno. I svi se slažu da je bitno razgovarati o tome i dati regionalnu podršku u rješavanju tog sukoba. mi smo, zapravo ja sam glasnogovornik pučana za Eurolat. I zašto nas se svih toliko strah govoriti o Venezueli? Nema je na dnevnom redu, nema je na savjesti cijelog svijeta, a tamo se događaju stvari koje su nedopustive. i neki misle da se tu ne događa ništa bitno i ok, treba to mm, poštovati, ali mislim da to nije tako, zato što većina u ovom parlamentu je rekla što, misla, što misli i rekla je, e, osudila ono što se tamo događa, tamo se događaju vrlo ozbiljne stvari. I tako da je ova situacija sada pomalo frustrirajuća. nismo mogli E, reći nešto što bi ispalo kao e, šala. Mislim, nemojte me sada krivo shvatiti. Ali treba naći način e, da se to pitanje riješi, a ne da se uopće ne spominje. Dakle, o tome se govori tako da se zapravo uopće ne razumije što se tamo događa. Jučer su objavljeni izbori, to je istina, za dakle 6. E, prosinca i to je eto vrlo dobro. Ali isto tako što se tiče legitimiteta vlade e, gospodina Madura, ja to ne negiram, to priznajem, ali kritiziram i tekako njegovu vladu i mm, to nema nikakve veze s onime što Europska unija doživljava i promiče kao demokraciju. nadam se da će se to demokratski e, riješiti na demokratski način na izborima. Ali eto, moram izraziti svoju frustraciju što je ta točka tako olako predstavljena. drago mi je da je ostatak izjave vrlo dobro predstavljam. Drago mi je da je uveden jedan novi koncept, to je koncept ekologije i zaštite okoliša, zaštite vlastitih e, resursa koji dakle su potrebni za dobrobiti tog, tih naroda, te zaštitu onih manjina koje se sprječava, kojima se negira mogućnost da iskorištavaju te resurse. To je tema koja je oduvijek prisutna i drago mi je da se deklaracija i na to osvrnula. Isto tako nije se baš ušlo u sukob koji postoji i zemlje bi trebale imati dakle više ovlasti da koriste svoje resurse. E, sve je to dotaknuto na jedan vrlo sramežljiv način, ali dobro. A gospodine Lefre, za sve ostalo mislim da je u redu, ne možemo očekivati da se sve riješi, to je teško i gotovo nemoguće. Tako da ono što ja smatram da možemo očekivati da se ti regionalni sastanci, e, multilateralni sastanci da se, da se nastave. I postoji još jedna važna stvar. Mm, živimo u šizofreničkom vremenu i iskreno Evropska unija ne treba gledati samo uh, SAD, već i Latinsku Ameriku. Ne smijemo zanemariti Latinsku Ameriku. Sada se dovršavaju radovi na kanalu, tu će biti i novih gospodarskih prilika. Imigracije su više pozitivne nego negativne. Eh, sve te stvari treba uzeti u obzir. Možda to nije moguće sve analizirati na jednom sastanku, ali svakako bi bilo dobro to staviti na dnevni red jednog sastanka, jer je to i tekako potrebno. Hvala vam na prisustvu i na riječima. Hvala, ja sam se također javio za riječ. Tako da eh, sada ću govoriti kao zastupnik eh, Ujedinjene ljevice. Kao prije svega mi primjećujemo, drago nam je da se održao ovaj e, sastanak na vrhu, zato što je to otvaranje jednog novog političkog prostora i doprinosi e, regionalnoj integraciji. Osim toga, to je jedan način dakle, da se izbjegavaju sukobi i ratovi koje je taj kontinent živio jako dugo godina. Ne slažemo se E, sa e, neshvaćanjem te nove realnosti i smatramo da veliki klubovi u parlamentu rade e, istu grešku koju ste učinili sa Kubom. Kuba se nije mm, pomakla dokle to nije počeo biti dijalog između jednakih. I čudno je kako mm, sada Mm, su svi u Washingtonu odjedno zaboravili Kubu i svi se okreću prema Venezueli. I svi oni koji su nekada žestoko e, napadali Kubu, sada napadaju Venezuelu i potpuno su zaboravili na Kubu. Mislim da u tom smislu mi koji dolazimo iz Španjolske imamo odnose e, sa takvim zemljama i treba ih poštovati. Ja uvijek mm, pokušavam razgovarati ne dakle sa ideološkog stajališta, već sa stajališta poštovanja drugog. Ono što mi se nije svidjelo je to što je gospodin Haurigi prikazao situaciju u Venecueli kao nešto što mm, nema usporedbe nigdje. O tome smo jako puno E, puta razgovarali. No kada se rade ovakve izjave, onda se sa drugom stranom treba razgovarati s poštovanjem, a mislim da se to ne događa s Venezuelom. Venezuela ima legitimnu vladu koja je izabrana na izborima i čak i ako vam se ne sviđa njihova politika, to je realno. A i u slučaju kada vam se ne sviđa politika, postoje e, regionalna tijela koja tvrde da je tamo došlo do, državnog, do pokušaja državnog udara. Zanimljivo je da stav e, velikih klubova, mi se ne slažemo sa tim stavovima, mi iz Ujedinjene ljevice i zelenih, dakle sve je to dovelo do toga da čak ni nemamo zajedničke odnose i vidimo to i u Eurolatu i u Panami, predsjednici se nisu mogli složiti upravo zbog e, neslaganja. Gospodin Leokaro nije htio dati zajedničku izjavu za sve države. I on je želio da se ode u dakle, e, opću skupštinu. Mi pozdravljamo tu deklaraciju iz Brisela. Zašto? Zato što je vrlo jednostavna. Točka 20. Odbacuje bilo kakve unilateralne mjere koje se protive međunarodnom pravu. To stoji u točki broj 20 i zbog toga ja čestitam i sva sreća da osoba koja nas je predstavljala nas kao Europsku uniju, da je shvatila da treba doći do sporazuma sa drugom stranom. I na kraju, na putu, mi e, smo bili protiv tog puta zato što, upravo zato što e, se ide sa tom namjerom. E, umjesto da se traže rješenja, ide se tamo dakle da se nešto osuđuje. I mislim da tik, prije izbora, bez sporazuma vlada, vlade, nema smisla ovako nešto učiniti. Hvala vam. Izvolite, možete odgovoriti na pitanja. Thank you very much. Um, Zahvaljujem uvaženi zastupnici na komentarima, napomenama i pitanjima. Evo dopustite da odgovorim na neke od stvari koje ste, na koje ste ukazali. Kao prvo, E, dragom prijatelju Ramon, mislim ne treba možda biti e, srameživ zbog te tri slavne minute. To su bile tri minute slave i vrlo koncentrirane poruke, e, vrlo učinkovitog korištenja vremena. Dakle, zahvaljujem na tome. Teško je upravljati velikim i kompliciranim sastankom ove vrste sa prepunim dnevnim redom i mnogim vođama koji žele govoriti. A svi su imali samo po tri minute i shvatili da im je to prekratko, ali ti svoje tri minute odlično iskoristio. Nadamo se nakon ministarskog sastanka E, povjerenice Malmstrom sa zemljama Mercosura da ćemo svakak Mercosura da ćemo na kraju godine doista biti u stanju e, napraviti e, izmjene i uspjeti pokrenuti te pregovore s Mercosurom. Naime, E, dobili smo zadatak da provjerimo kao dužnosnici jesu li svi elementi ondje i sve odgovarajuće okolnosti, ali ne i hoće li se ta izmjena dogoditi. Mislim da je e, na svim stranama bilo E, odlučnost e, po tom pitanju i drago nam je vidjeti da zemlje Merkosura zajedno jasno, e, jasno su javno ponovili svoju predanost da krenu dalje sa jedinstvenim pregovorima. Mi smo ponovili da mi imamo mandate za pregovaranje o sporazumu između Europske unije i Merkosura i ako vijeća ne promijeni taj mandat i Merkosur ne naznači da bi oni željeli to drugačije raditi, to je upravo ono što što ćemo pokušati napraviti. I sigurni smo i uvjereni da postizanje sporazuma između EU i Mercosura je u najboljom interesu obje strane. I svakako Ekvador se suočava sa vrlo problematičnom izazovnom situacijom, traži svjetsku trgovinsku organizaciju za ovlaštenje nekih zaštitnih mjera koje sada Svjetska trgovinska organizacija razmatra. Mi smo postavili ekvadorskim vlastima određena pitanja o predloženom o dosegu tih mjera. Znamo da se to, je to izazvalo zabrinutosti u Kolumbiji i Peru s kojima graniči. Ako, znate to, ako se sjećate, to su zemlje koje moraju podupriti rezultate pregovora između EU i Ekvadora prije nego što mogu priključiti više straničkom sporazumu. Pa se nadamo da će Ekvador osigurati da taj proces ne bude e, ničime narušen i da se može od, dovršiti što je prije e, moguće i predsjednike sam e, ponovio interes svoje vlade i svoje zemlje u tome da u tome i uspije u smislu e, jačanja dugoročnog gospodarskog razvoja. E, mnogo se toga može reći o suradnji na razini Centralne Amerike, tome ćemo se još vratiti. Tu, su, tu se odvija niz važnih programa sa mnogim zemljama Središnje Amerike kao i na regionalnoj razini. to su bile razne e, institucionalne slabosti koje treba prevladati, ali utešno je e, što je ponovljen veliki interes i predanost od strane zemalja Središnje Amerike na zasebnom e, događanju na visokoj razini sa njihovim vođama. Ovo pitanje ili da to kažem ovako da mm, podcrtam ono što je rekao gospodin Mon o uklanjanju viza i važnost koju to ima praktično kako bi se mogle omogućiti intenzivniji kontakti kao i simbolički, kao gesta i kao predanost otvorenosti. To je vrlo važno kod Kolumbije i Perua, ali i kod pet karibskih zemalja i nadamo se, kao što sam rekao, da u sljedećim godinama da ćemo moći poduzeti slične korake e, prema ostalim karipskim zemljama i onih malo preostalih zemalja Latinske Amerike koje još uvijek imaju e, postavljene vizna ograničenja, odnosno vizne režime. Ali to ovisi naravno o objektivnoj analizi situacije i kretanju, zemalja, e, kretanju ljudi između tih zemalja Europske unije i statistici o ilegalnim ulascima, prekoračenju boravka i tako dalje u odnosu na e, sveukupne tokove. Međutim, opći trend tih statistika pozitivan je za sve zemlje u regiji, tako da mislim da moramo s povjerenjem gledati prema budućnosti. Također slažem se u potpunosti sa napomenama o nužnosti e, ažuriranja sporazuma s Čilom i Meksikom. To su bila dva e, prva e, sporazuma koji su sadržali komponentu slobodne trgovine sa zemljama s tog dijela američkog kontinenta i mislim da su oni zapravo ispregovarani prije 20 godina i ako sada pogledate Čile ili Meksiko i ono što su bili prije 20 godina, pa čak i ako pogledate Europsku uniju prije 20 godina i ono što je u danas svijet se promijenio i otišao dalje i mi moramo ambiciozno krenuti dalje kako bismo ažurirali E, to stanje i pogledati nove stvarnosti ovog odnosa i konteksta u kojem ti sporazumi postoje, uzvajući u obzir i sjevernoamerički kontekst e, za Meksiko. I naravno sada sa pažnju pratimo kako bi mogli napredovati po tom pitanju i pripremamo razne elemente uključujući pregovarački mandat za Meksiko i pripremamo zajedničku analizu sa Čileom kako bi se poduzeli slični koraci u sljedećim godinama, narednim godinama. I svakako razumijem zabrinutosti koje su neke od vas izrazili u pogledu Venecuele. Ono što ovdje sada mogu reći jest kao prvo jer svakako to je bio biregionalni summit koji se bavio biregionalnim pitanjima i ako prođete kroz e, zaključke s izuzećem e, kolumbijskog mirovnog procesa i ovim eventualnim otvaranjem dijaloga između Washingtona i Havane gotovo da nema nikakvih referenci na bilo koje bilateralno pitanje. I svakako e, sa strane Selaka jasno je naznačeno da je njihova e, želja da se to održi na biregionalnoj razini i da se bavi pitanjima za koje oni smatraju da e, se njih tiče kolektivno kao skupine zemalja. Što znači i što je značilo da smo morali napraviti procjenu u određenom trenutku oko toga hoćemo li e, konsolidirati što je više moguće elemenata ovih e, preklapajućih stavova ili e, ili obećanja za suradnju koliko smo mogli, a da pritom E, ne izrazimo u potpunosti i jasno sve naše zabrinutosti po svakom od tog pitanja ili da ulazimo u rizik da zapravo ne uđemo ni u, da ne dobijemo bilo kakav konačan završni tekst. I napravena je procjena da je važnije imati nešto što će odraziti cjelokupno stanje biregionalnih odnosa I želio bih naglasiti da ako usporedite stavak 20. o Venecueli sa prethodnim stavkom, koji se odnosi na sličnu situaciju što se tiče ekstrateritorijalnih mjera i tako dalje prema Kubi, tu postoje znatne razlike u tekstu tih stavaka. Naime, u prethodni stavak pokazuje stupanj konvergencije gledišta između Europske unije i Selaka, a u stavku 20. EU prima na znanje ono što je rekao Selak, ali e, to je i dalje samo stav koji je izrazio Selak. Dakle, tijekom e, rasprava na sesijama posebice e, među samim vođama postala je prilika da se E, možda slobodnije u neformalnom okruženju izraze zabrinutosti ili očekivanja ili ambicije u odnosu na razne situacije u Europi te u Latinskoj Americi i Karibima, pa je to i učinjeno. I uvjeravam vas da stav Europske unije i šefova naših institucija. E, a što se tiče situacije u Venecueli, e, se nije promijenio e, u odnosu na ono što je izraženo u raznim raspravama, u ožujku od strane visoke predstavnice i u raznim drugim izjavama. Znači ovo je snažna zabrinutost zbog socioekonomske degradacije i političke polarizacije uz poziv na obnavljanje dijaloga između vlade i opozicije bez postavljena preduvjeta i bez ikakvih isključenja. je pozivanje na poštivanje e, ustavnog poretka i izbornog procesa u tom e, smislu pozdravljamo najavu da će se izbori održati 6. prosinca i vjerujemo da je to najbolji način da narod Venecuele krene dalje, nadamo se, e, prema snažnijem e, obnovljenom nacionalnom kompromisu i jasnoj viziji o tome kako bi oni željeli vidjeti svoju budućnost i njezin razvoj. To svakako znači da izborni proces i izbori moraju biti ispravno pripremljeni e, na transparentan način, te omogućujući svim dionicima i svim vođama političkih stranaka, uključujući sve opozicijske stranke, da daju slobodni doprinos e, tom procesu, što u sadašnjim okolnostima, recimo to tako, je ponešto onemogućeno. I time se stavlja odgovornost na vlasti da osiguraju poštivanje e, ustavnih procesa i i to u punoj slobodi, punoj transparentnosti kako bi demokratski procesi mogli odigrati svoju punu ulogu. Naznačili smo u raznim trenucima e, vlastima u Venezueli kao i regionalnim partnerima svoju spremnost e, da damo potporu ovom procesu i to na način na koji bi najbolje bilo da utvrde sama, same vlasti u i narod Venezuele. Naime, znadete da kako bi e, Europska unija mogla e, poslati promatračku misiju za izbore, da moramo im dobiti formalni poziv od izbornih vlasti dotične zemlje. A takav poziv e, od Venezuele nismo dobili, niti E, S, ali unosur jest. Sada pregovaramo sa nasurom da vidimo kako možemo poduprijeti njihove e, napore u ovom pogledu i otvoreni smo prema tome, e, prema pružanju potpore ako to zatraže dionici uključeni u izbore. I evo još e, posljednja riječ e, koja se odnosi na stanje u Kubi. E, mislim da nismo ni ranije zaboravili Kubu, a niti sada. Imamo ovu zamrnu naviku da se držimo nekih načelnih principa i radimo dugoročno. A pregovori koje sada trenutno vodimo s Kubom Počeli smo ih pripremati prije više od pet godina, dobro trebalo je vremena sa strane Europske unije, pa i s kubanske strane da se uopće pokrenu pregovori i krećemo dalje s pregovorima sa istim ciljevima koje smo imali uvijek, a to je da vidimo kako možemo potaknuti i popratiti reforme i modernizaciju u Kubi na političkoj, ekonomskoj, socijalnoj razini a za dobrobit kubanskog naroda. To je upravo naš cilj, to nije cilj koji je lako postići, niti cilj koji će se postići preko noći, ali to je e, nešto u što vjerujemo. Dakle, vjerujemo da ovaj proces koji smo pokrenuli jest proces koji pruža najbolje mogućnosti za Europsku uniju u smislu promicanja temeljnih vrijednosti u koje mi vjerujemo, a i u našim odnosima s Kubom kao važnim partnerom u Latinskoj Americi i Karibima. Zahvaljujem. Hvala vam gospodine Lefner na izlaganju i na odgovoru na pitanja. Drago mi je da je tu i gospodin Haurengi, mm, potpredsjednik. Hvala svim e, zastupnicima što su sudjelovali na ovoj raspravi o ovoj e, kompliciranoj temi. Eto, ovima zatvaramo sastanak. Sljedeća sjednica je 29. lipnja. Hvala svima i hvala i prevoditeljima.